Dear colleagues, good afternoon. Please take seat. Uvaženi kolege, dobar dan, molim sjednite. I would like to welcome all representatives from the national parliament. Pozdravljam eh, predstavnike nacionalnih parlamenta kao i zastupnike Europskog parlamenta u Parlamentarni tjedan 2019. E, također dobro došla Carmen e, Leana Mihaličesku, potpredsjednica e, zastupničkog doma Rumunjske, koja će također uzeti riječ. Zahvaljujem i Rumunjskom parlamentu na uskoj suradnji u organizaciji ovog događanja, naše konferencije i doista mi je drago što nas je danas toliko ovdje i nadam se da će nas biti i ovih dana i dalje toliko na ovoj korisnoj prilici da razmijenimo mišljenja o e, upravljanju, ekonomskom upravljanju Europskom e, unijom i također razmjenu mišljenja među parlamentarcima na nacionalnoj europskoj razini. Ovo je otvorenje u plenarnom zasjedanju. Fokusirati će se o tome kako europski semestar za koordinaciju ekonomske politike funkcionira u sadašnjem trenutku. Nadate da postoje koordinacijski okvir, to je taj koordinacijski okvir za nacionalne ekonomske politike. Europski semestar je taj alat za upravljanje, to je također uveđeno sa postupkom za makroekonomsku neuravnoteženost. Pa onda došao paket od eh, dva zakonodavna akta, a zatim i revizija kasnije. Tako da mislim da je ovo pravi trenutak da raspravimo da raspravimo iskustva s ovim okvirom europskog semestra koji se temelji na jednom kompleksnom skupu pravila kao i kompetencijama za koordinaciju e, znači u skladu sa e, temeljnim ugovorom Europskim unijom koje mu daje nadležnost za koordinaciju e, sa više preciznosti u određenim područjima, manje u drugima. Dakle, ovaj e, okvir za upravljanje je prilično kompleksan, te u skladu sa monetarnom unijom i ne samo jedinstvenim e, tržištem e, postoji potreba za usklađivanjem, a u samom središtu naše konferencije bit će monetarna unija naravno. Evo samo kratko da kažem tehnički kako će izgledati naš rad, kako se javiti za riječ. Prvo naglašavam da kao i uvijek ćemo dati sve od sebe da osiguramo da što više je moguće govornika uspije izraziti svoje mišljenje iako imamo ograničeno radno vrijeme, a obzirom na veliki broj sudionika nakon uvodnih izjava, vjerojatno danas neće biti moguće da se svi jave za riječ, i zato vas također i molim da zadržite se na maksimum dvije, tri minute. Vidjet ćete na satu na displeju kako vrijeme teče, a, a vidjet ćemo ovisno o boju prijavljenih e, u raspravi, možda ćemo to morati malo i ograničiti dalje. Imate i kartice na svojem stolu kojima se prijavljujete za riječ. Ako se želite javiti za riječ, i zastupnici nacionalnih i zastupnici Europskog parlamenta moraju predati poslužiteljima u dvorani takav zahtjev za riječ. Evo, pokušali smo nekako uravnotežiti e, ovo <laughs> ograničeno vrijeme kako bi svi mogli e, doći do riječi. A sada dajem riječ Karmen Ilani i Mihael Šesku. Hvala, gospodine Galtieri. Doista mi je zadovoljstvo supredsjedati ovom sjednicom zajedno s vama. Što se tiče Rumunjske, produbljivanje dijaloga između uključenih strana ključno je za jačanje osviještenosti i svijesti o važnosti europskog semestra i na nacionalnoj i na EU razini. Kao e, trenutna predsjedateljica vijeća e, mi e, e, provodimo svoje aktivnosti u skladu sa zacrtanim planom. Mi vjerujemo da europski semestar je i dalje najbolji okvir za koordinaciju ekonomskih politika zemalja članica. Znam da smo svi željni zakrenuti s raspravom ali evo, pa da prvo dadem riječ našem prvom govorniku. koji je gospodin Valdis Dombrovskis, kojemu evo sa zadovoljstvom predajem riječ. Izvolite, gospodine Dombrovski. Uvaženi su predsjedatelji, uvaženi zastupnici, dame i gospodo. Zadovoljstvo je biti ovdje danas i s vama raspravljati europski semestar. Europski semestar sada već e, gotovo star 10 godina e, izmijenjen je na znatne načine, uključujući stvaranje više mjesta za suradnju sa nacionalnim parlamentima i drugim dionicima i već smo rano prepoznali da će uspjeh e, semestra ovisiti o tri stvari. Prvo je e, kvalitetna analiza. Naime, semestar mora biti vjerodostojan, a vjerodostojnost se temelji na jasnim činjenicama i objektivnoj analizi. Zato je potrebno dobro poznavanje ekonomije zemalja članica, što znači korištenje ekspertize iz niza izvora, internih i vanjskih. Drugi element je komunikacija. Za većinu preporuka zapravo nema e, pravnih sankcija ukoliko ih zemlja ne ispuni. Znači sve se temelji na soft power. To znači da sve više manje e, ovisi o tome kako komuniciramo našu ocjenu. Mi želimo da svi uključeni u proces budu svjesni toga, a posebice e, vi, do e, zastupnici u parlamentu, koji omogućuju ostvarenje reformi. A kao dio ovog napora, ja i drugi povjerenici, redovno raspravljamo o europskom semestru s Europskim parlamentom, posjećujemo i sve zemlje članice. Doista cijenimo našu suradnju sa vladima, parlamentima i socijalnim partnerima u tom postupku te na posljedku e, najvažniji element je preuzimanje e, te obveze na sebe, taj ownership, e, vlasništvo nad tim procesom. Da bi zemlja uspjela, mora doista biti predana tom procesu. Upravo zato semestar se temelji na toj vlastitoj predanosti postupku E, vijeće usvaja preporuke, a zemlje članice nadziru napredak e, kolegijalnom procjenom peer review. To me vodi do pitanja e, toga kako je do sada funkcionirao europski semestar, kako je procjena. Znači ako imamo to, dobru analizu, komunikaciju i sve ostale elemente, zašto nemamo potpunu provedbu svih preporuka? Mislim da je takav pogled presimplističan prejednostavan eh, jer za reforme je potrebno vrijeme. Znači, ako pogledate godišnji progres i napredak po svakom elementu, dobijete obično neki prosjek. Znači, više bi eh, imalo smisla gledati to iz višegodišnje perspektive. Iz višegodišnje perspektive vidi se puno veća stopa provedbe. Kada je ova komisija preuzela mandat 2014. Eh, E, sedam zemalja članica bilo u postupku makroekonomske ravnoteže i imalo e, makroekonomski deficit. A sada 2019. po prvi put od stvaranja eura nijedna zemlja članica europodručja e, neće imati deficit iznad 3% BDP-a. Rade se trenutno dubinske analize za određene zemlje u okviru postupka makroekonomske neravnoteže. No, e, slika je različita od zemlje do zemlje. Proračunski planovi deset zemalja članica europodručja nisu u skladu s našim fiskalnim propisima. Tri su načelno u skladu, ali pet e, su ocijenjene kao u riziku od nesukladnosti to posebice kod e, ozbiljnih e, nesukladnosti i posebnih mjera. Srećom toga nismo imali pa nismo morali otvarati postupak prekomjernog e, zadrživanja, zbog prekomjernog zadrživanja. No, nedavno također zamah u reformama se usporava. Neki kažu da se reforme događaju u krizama pod pritiskom tržišta kad nema drugog izbora to je takozvana <laughs> reformiraj se ili umri načelano. Ako se reforme provedu unaprijed, može se i brže oporaviti, a reforme na vrijeme omogućuju iskorištavanje novih e, prilika i suočavanje s izazovima kao klimatske promjene i e, starenja stanovništva. Dakle, komisija želi poduprijeti zemlje članice u reformnim naporima Stvorili smo službu za strukturne potpore i odgovarajući program. Dajemo e, prilagođenu e, podršku za 500 e, programa reforme u zemljama članicama, te u sljedećem razdoblju do 2027. predlažemo novi program potpore reformama u iznosu od 5 milijardi eura. Uvaženi zastupnici, semestar e, je uspio upravo zato što se temelji na solidnoj analizi, dobroj komunikaciji i e, vlastitom preuzimanju odgovornosti i cilj mu je e, oporaviti financije i smanjiti makroekonomsku neuravnoteženost. Naša strategija koja se temelji na ti prioriteta, investicije, strukturne reforme i odgovorna fiskalna politika funkcionira. Europsko gospodarstvo će ponovno rasti ove godine, sedmu godinu za redom. No, ovaj e, rizik se ublažava, rizici rastu. E, suočeni smo sa trgovinskim problemima i e, velikom konkurencijom brzo rastućih ekonomija kao Kine i u nek, nestabilno se ponovno javlja u nekim zemljama europodručja. Također, uz Brexit zaključak je očigledan, moramo dovršiti reforme sada više nego ikada. No, Provedba ne ovisi samo o tome koliko, kako je dobro dizajniran semestar, nego je odgovorna svake zemlje članice e, da se uključi u to i e, zapravo e, ovisi o tome kako ćete vi iskoristiti svoj mandat da bi se ta zadaća ispunila. Zahvaljujem. Thank you very much, Mr. Dombrovskis. Uh, now let me... Hvala, gospodine Dombrovskis. Sljedeći govornik Gospođa Tyson, povjerenica za zapošljavanje, socijalna pitanja, vještine i mobilnost rada. Povjerenice, izvolite. Thank you. dear colleagues. Thank you, Madam Chair. Hvala uvaženi kolege, hvala predsjednice. Dakle, uvaženi eh, kolege, kao bivša zastupnica Europskog parlamenta sa dugim stažem. Mislim da se ovdje osjećam kao kod kuće i također pozdravljam sve zastupnike nacionalnih parlamenta i zastupnike, odnosno predstavnike na e, ekonomskog socijalnog odbora i odbora regija. Mnogi od vas veterani su europskog semestra E, nekima možda to jest novo, no svima također sam e, siguran da je semestar ključan. Svrha semestra je koordinirati ekonomske i socijalne politike u Europskoj uniji. It Semestar nam e, pomaže da učimo jedni od drugih, nađemo zajednička rješenja i zajednički put dalje. Semestar je fleksibilan instrument je mogućnosti analize, koordinacije i preporuke politika koje se zatim pretvaraju u reforme prilagođene nacionalnim uvjetima. Kao alat za ekonomsko upravljanje, semestar je se pokazao uspješnim, omogućio nam je provođenje velikih reformi za omogućavanje napretka i također jačanje otpornosti naših gospodarstva. 240 e, milijuna europljana sada ima radno mjesto što je više nego ikada, zaposlenost je veća nego ikada. No, Europa nisu samo poslovni svijeti banke, Europa su uglavnom njezini građani i zato je komisija osigurala da se u semestru ne govori samo o ekonomskoj i financijskoj reformi, nego i o socijalnoj i društvenoj reformi. To je još jasnije time što je Europski semestar povezan sa Europskim stupom socijalnih prava. Europski stup socijalnih prava je okvir 20 prava i načela okupljenih oko tri e, glavne osovine. E, Jednake mogućnosti pristup tržištu rada kako bi svi mogli doprinijeti društvu svojim radom, osiguranje da svi imaju vještine i prilike za uspjeh. E, drugo, fer uvjeti rada druga os e, su fer uvjeti rada, jer nije bitno imati samo posao, nego i plaća mora biti fer i uvjeti rada moraju biti fer i pošteni, što znači visoka razina zaštite zdravlja i sigurnosti na radu i dobra ravnoteža rada i privatnog života, te treća os, socijalna zaštita i temeljne službe kao što su e, zdravstvo, skrb za djecu i e, primjerena mirovina stup socijalnih prava razvili smo da kako bismo e, ispunili dva cilja. Prvo kako bi europska konvergencija se vratila u punu brzinu nakon ekonomske krize i drugo kako bi se građani e, osnažili u novim e, uvjetima svijeta rada. Europski stup socijalnih prava zajednički je projekt svih nas. Sve su to institucije Europske unije podcrtale i zajednički proglasile europski stup na socijalnom samitu u Göteborgu 2017. Komisija će pokrenuti ovaj stup zajedno sa parlamentom i sa vijećem u ime 28 država članica. Ovaj stup popraćen je i novim socijalnim scoreboardom, semaforom koji je prošle godine integrirano u semestar, što daje e, i pregled socijalnih reformi na jedan pogled u zemljama članicama. Ove godine vidjeli smo jasno poboljšanje svih glavnih pokazatelja socijalnog napretka, zapošljavanje, prihod kućanstva, e, jaz u zapošljavanju između spolova i tako dalje. Pa ipak ovaj semafor pokazuje, scoreboard pokazuje da postoji izazovi u većini zemalja članica te je jasna potreba za djelovanje. Sljedećeg tjedna komisija će E, izdati nova izvješća po zemljama. Vidjet ćete veću pozornost prioritetima investicija i oni također trebaju e, biti e, iskorišteni u sljedećem višegodišnjem financijskom okviru za višegodišnje financiranje. Svi imamo zajedničku odgovornost za reformu sa stupom socijalnih prava kao našim kompasom a europski semestar i europski fondovi su e, ključni prema našim nadležnostima komisija parlament i zemlje članice kao i regije uz punu potporu socijalnih partnera i civilnog društva pa učinimo onda svi zajedno europski semestar uspješnicom jer samo zajedno možemo provesti e, reforme koje su potrebne nama i zemljama članicama. Hvala povjerenice, a sljedeći je govornik Stephen Gerald. koji će govoriti u ime gospodina Toma Vanden Kendelarea i koliko znam, gospodin Vanden Kendelare nije mogao doći, pa dajem riječ. Sljedećem govorniku koji govori u njegovo ime. Hvala vam lijepa predsjedateljice, povjerenici, poštovane kolege, gospođe i gospodo. E, ja e, predstavljam gospodina van den Kandelarea koji je bolestan i želimo mu brz oporavak. I ja ću e, govoriti engleski. Kao izvjestitelj za europski semestar 2019. Tom je zapravo želio naglasiti svoje prioritete za taj ciklus. Ispričava se što ne može biti s vama, razbolio se preko vikenda. Evo njegovih komentara. Rasprava o europskom semestru je e, politička rasprava i zato je važno dati joj dovoljno vremena i razmijeniti mišljenja i s nacionalnim parlamentima. Sam Europski parlament u kojem je gospodin van den eh, eh, izvjestitelj eh, finalizira svoje izvješće s političkim klubovima i u ožujku će to iznijeti na plenarnom zasjedanju. Što se prioriteta tiče, Pregled e, godišnjeg rasta Europske komisije određuje gospodarske prioritete, kao što je rekao i povjerenik Dombrovskis, a politički se to vrti oko tri stvari. Fiskalna konsolidacija, ulaganja i strukturne reforme. I analiziramo taj e, trokut da bismo utvrdili dugoročne prioritete i jednako tako ono što smatramo da je iznimno važno kao politički koraci. I to i sam gospodin van den smatra pravim izazovom. E, I u nacrtu izvješća za 2019. o e, rastu on je želio izraziti mišljenje o dugoročnim prioritetima, a to je prvo pitanje i problem starenja populacije. I to je važno u smislu socijalne sigurnosti i e, presudno je doista e, vrijeme i dugoročne vizije koje se treba uvijek uskladiti s političkim e, aktivnostima i zakonodavstvom da bi se sustavi socijalne sigurnosti prenijeli i na našu djecu. U nacrtu izvješća govori se o starenju populacije i e, kako se to odražava na godišnji rast, e, fiskalnu konsolidaciju, ulaganja i strukturne reforme. Starenje stanovništva jedan je od najvažnijih socijalnih i demografskih trendova 21. stoljeća u svim državama svijeta jer je to također osjetljivo pitanje u pogledu razvoja e, zdravstvene zaštite i drugih e, aspekata i e, naročito troškova mirovina, mirovinskih fondova, zdravstvene zaštite, e, to sve naravno raste e, i svakako znatno utječe na BDP i opterećuje održivost javnih financija. Stare, društvo koje je stari znači ne samo da su troškovi veći, već i da je manje radne snage i manje onih koji će doprinositi ovim troškovima. Kako se pripremiti za navedene izazove? Trebalo bi potaknuti države članice da ugrade takozvanu fiskalnu sigurnost, provedu strukturne reforme, a da im ulaganja budu orijentirana prema budućnosti. Dakle, e, fiskalna e, sigurnost e, se treba odraziti na skrb za starije, zdravstveno osiguranje i mirovinske sustave, što svakako zahtjeva više truda. Jer ne želimo budućim generacijama ostaviti samo rastuće troškove. Ne radi se samo o postocima, već je to i sam temelj naše monetarne unije i ova pravila treba uzimati ozbiljno e, i dobro primijeniti u državama članicama, a reforme provesti jer će to smanjiti troškove starećeg društva i e, omogućiti e, bolje uvjete. Digitalizacija, globalizacija i tehnološke promjene radikalno mijenjaju naše tržište rada i to su trendovi koji e, utječu na zapošljavanje i na e, potrebna znanja i vještine koji, koji su sada uvjet za zapošljavanje. Ulaganje u budućnost i međugeneracijska pravda odnose se i na buduću produktivnost i e, održivi gospodarski razvoj da bi budućnost bila produktivna, a ulaganja e, sigurna, a ulagati moramo i u obrazovanje, u škole, u istraživanje, u razvoj i različite projekte. Rezimirat ću. Evropski semestar uskoro ulazi u fazu eh, kad ga primjenjuju države i kad ćemo analizirati kako se on realizira u pojedinih državama, a onda će eh, se 29. svibnja prikazati eh, postignuće po državama. Za sada to nije osobito poticajno. Čini mi se da se donekle nosimo s preporukama, ali e, ne i sa onim elementima koji nisu obvezni. I nacionalni parlamenti tu će igrati odlučujuću ulogu. Europski tjedan e, također je uključen u ovu aktivnost i ja ću vrlo rado poslušati vaša mišljenja o tome kako dalje raditi i još jednom se ispričavam u ime e, Toma Fanten Kandelara koji nije mogao biti s vama. Hvala lijepa. Predstavit ću sad sljedeću govornicu, a to je Agnješka kozlovska rajevića koja je članica e, odbora za socijalna pitanja i zapošljavanje Europskog parlamenta. Hvala vam lijepa, predsjedateljice, povjerenici. Ja ću govoriti svojim jezikom, poljskim, pa vas lijepo molim da koristite slušalice da biste čuli prijevod. Engleski vam je na drugom kanalu. Szanowni e, Państwo, Tegoroczny semestr europejski przynosi dobre wieści, które... Hvala vam lijepa. E, mislim da je e, dobra e, vijest ovo što smo čuli od povjerenika, a osim toga semestar je predstavlja i određene izazove i treba će uložiti dosta truda budući da je gospodarstvo Europske unije jedino gospodarstvo u kojem se puno govori e, istovremeno o gospodarskom razvoju e, i socijalnoj sigurnosti e, te također pokušavamo spojiti nespojivom. što nije lako pogledamo li projekte za ovu godinu i suočimo li se s tim da je došlo do velikih promjena na tržištu rada Možemo e, reći također da dobri rezultati europskog e, e, gospodarstva, da ih ne osjećaju jednako svi stanovnici Europske unije, jer imamo neke koji žive i na rubu siromaštva i isključeni su. I puno je mladih ljudi koji nisu niti zaposleni, niti E, studiraju i e, prema tome problema ima. Što se tiče nezaposlenosti žena, pogotovo u dobi prije mirovine, još uvijek je stopa vrlo visoka. Vrlo često žene rade e, kod kuće, ali to je neplaćen posao. Imamo stanovništvo koje je stari i rezultat toga je potreba za e, skrbnicima, za onima, za njegovateljima e, i 80% tih e, nisu zaposleni, ne plaćaju poreze i nemaju socijalne sigurnosti. Ako pogledate kako je stanje na, u sivoj ekonomiji, ne radi se samo o tome da ljudi varaju na porezima, nego u mnogim državama i nema regulative koja bi to e, tržište definirala, a pogotovo ne za njegovatelje. Govorimo o njegovateljima starijih, ali jednako tako i onima koji skrbe za djecu. E, I upravo zato dolazi do velikih e, mirovinskih razlika i govorimo o većim potrebama za zapošljavanjem na europskom tržištu i treba u tom pogledom pogledu učiniti više. Više e, centara za e, skrb o djeci, više vrtića, više e, obrazovnih institucija i ne možemo naravno odustati od obitelji, ali niti od profesionalnog života. Pomiriti jedno s drugim ključan je zahtjev za rješenje ovih problema i e, te probleme doista i trebamo riješiti želimo li poboljšati situaciju na tržištu rada. Treba početi od obrazovanja. 40% e, poslodavaca ne može pronaći odgovarajuće radnike, pa je tu nastao veliki nesrazmjer. 20% mladih ljudi i odraslih u Europskoj uniji nemaju e, osnovnu pismenost, a to se odnosi i na digitalne vještine. 40% ljudi e, nema osnovne digitalne vještine što im onemogućuje ulaženje na tržište rada i uključivanje u evropsko gospodarstvo. Dakle, e, trebamo novu agendu za stjecanje temeljnih digitalnih znanja i to je važno pogotovo za rješavanje situacije na tržištu rada. U obrazovnom sustavu treba staviti težište na takozvane mekane i transverzalne vještine kao i digitalne i osnovne e, vještine e, što bi omogućilo e, bolju zapošljivost, ali jednako tako treba i nastavnicima, učiteljima dati bolje uvjete, bolje plaće i osigurati mogućnosti i uvjete za cjeloživotno obrazovanje. Treba pomiriti privatni život e, sa e, radom i svakako je činjenica da nažalost žene imaju manje pristupa digitalnim vještinama, online bankarskim uslugama i online kupovini kao i drugim digitalnim uslugama. Pogledamo li ICT sektor, vidjet ćemo da u njemu nedostaje puno zaposlenika, a on je u samom temelju e, razvoja europskog gospodarstva i e, želimo da budućnost tog gospodarstva ne bude oblikovana samo od muškaraca, već treba žene poticati na e, uključivanje i e, nova direktiva na kojoj u tom smislu radimo svakako će biti vrlo važna. Što se obrazovanja tiče, ono treba biti oslobođeno stereotipa i rodnih razlika i pogotovo u informatičkoj ICT industriji da bi se pomoglo rješavanju problema e, na tržištu rada i što bi povećalo zapošljivost, a to će sigurno poboljšati i e, budućnost gospodarstva u Europskoj uniji. Hvala vam. Thank you very much. Hvala lijepa. Hvala lijepo. Speaker is uh, Mrs. Maria del Mar Angulo, member of the Spanish Parliament. Članica Španjolskog parlamenta Maria del Mar Angulo je sljedeća govornica. Hvala vam lijepa. Ja ću prvo zahvaliti nam prilici da se obratim uh, uh, u uh, o temi uh, europskog semestra o zakonodavstvu e, i e, fiskalnoj politici e, i strategiji za Europu 2020. godina. Smatram da europski semestar pokazao već svoje pozitivne karakteristike, a to je da omogućuje državama članicama Europske unije da e, same oblikuju svoje e, fiskalne politike na vrlo detaljan način, ali e, na taj način rješavaju sve nesigurnosti i neizvjesnosti i nema nikakve dvojbe da će to poboljšati stvari budući da će pravila biti jasna, da će se provoditi jedna čvršća i jasnija fiskalna politika što će sigurno građanima Europske unije e, donijeti veću sigurnost, a isto tako i bolju e, više će se u sve uključiti i nacionalni parlamenti. Upravo zato novo upravljanje i ovaj semestar E, su postavili ciljeve e, koje smo već spomenuli i želimo reći da je važno da te četiri linije e, koje smo spomenuli, dakle konsolidacija fiskalnog sektora, a mi to upravo sada radimo i u mojoj zemlji, u Španjolskoj, odnosno provodi se proces za, e, već je počeo između 2008. i 2011. E, i e, svakako provođenje i strukturnih reformi koje će omogućiti i rast, ali i bolje zapošljavanje. Dakle, mislimo da 12 milijuna radnih mjesta koji će se stvoriti na taj način e, će e, znatno e, poboljšati situaciju. Deficit je između 2008. i 2011. znatno smanjena, a već su u tom razdoblju stvorena 3 milijuna novih radnih mjesta i mislim da su posljedice semestra naravno uvijek pozitivne, ne želim e, iskazivati samo zadovoljstvo, nego želim reći da treba provesti prilagodbe, e, uskladiti procese, poboljšati komunikaciju. Jednako tako e, ponovit ću da je semestar pokazao kapacitet Europske unije da odgovori na izazove koje je kriza pred njih postavila i da e, je to znatno oporavilo e, realnu ekonomiju e, i javne financije i da to zahtjeva i jednu, jedan iznimno brz odgovor i da taj paket mjera treba popraviti i poboljšati sve aspekte upravljanja i ja mislim da se pokazalo koliko je semestar važan e, instrument da bi se pred sve, e, svima predočilo koliko e, uspješan može biti europski semestar. Prema tome, svi mehanizmi koje imamo na raspolaganju, ranog upozorenja e, i e, revizije, sve što nam stoji na raspolaganju uz poreznu politiku e, i gospodarsku politiku nam daje snagu i Europska unija sa svojom stabilnošću, uravnoteženim javnim financijama će na najbolji mogući način jamčiti državama e, dobrobit i prosperitet i svakako ublažiti sve udarce koje bi gospodarstva mogla pretrpjeti, ali isto tako povećati mogućnost zapošljavanja. Reforme su upravo zato važne i ono što želim spomenuti je e, podrška koja, e, koju treba pružiti državama upravo u vrijeme, pogotovo početka provedbe reforme. Jer e, podrška strukturnim reformama i projektima, imali smo preko 50 takvih projekata, mislim da je najbolji dokaz e, koliko uspješni možemo biti. I jednako tako, i evropske institucije trebaju i dalje ulagati napore e, i planski i e, koherentno djelovati na tragu preporuka Europske unije. Građani Evropske unije mogu jasno vidjeti da je Europa odgovor na gospodarske probleme i da ona pokazuje svoje kapacitete za rad i e, da radi na dobrobiti za svoje građane. U tom smislu imamo semestar koji je vrijedan instrument i e, vjerujem da ćemo i dalje e, imati dobre rezultate od njega. Hvala vam. Thank you very much. The last... Hvala lijepo. I posljednji govornik, ali ne najmanje važan, je gospodin John Lahart. On je zastupnik u Irskom parlamentu. Izvolite, gospodine Lahart. Hvala, predsjedateljice. Želio, želio bih vam e, zahvaliti što ste mi dali priliku da se obratim e, današnjem skupu. Ja sam John i ja sam potpredsjednik odbora za proračunski nadzor u Irskoj. Što se tiče važnosti europskog semestra kada je riječ o proračunskom postupku, treba reći da je u posljednjih nekoliko godina Irski parlament poduzeo čitav niz koraka kako bi poboljšao svoj proračunski proces. Glavni dio te reformskog procesa jest ustanovljenje 2017. godine odbora za proračunski, to jest ureda, parlamentarnog ureda za proračun i zahvaljujući tome irske parlamentarce danas imaju pristup ekspertizi i e, kvalitetnim istraživanjima. Dakle, Odbor za proračunski nadzor je također uspostavljen kao dio reformnog proračunskog programa kako bi poboljšao e, uključenje parlamenta u, proces donošenja proračuna. Odbor zajedno sa partnerstvom i zajedno sa parlamentarnim uredom za proračun pokušava poboljšati kvalitetu proračunskih informacija koje su na raspolaganju zastupnicima parlamenta, ali još uvijek smo u ranoj fazi našeg rada. Kako bismo postavili temelje za učinkovit parlamentarni nadzor, naš odbor je počeo usklađivati svoj program rada sa rasporedom i sa programom rada europskog semestra. Ove godine odbor i odbor za financije uključeni su u europski semestar, a to uključuje redovite, sastanke vezane za europske teme. Na svake godine u travnju odbor se sastaje sa ministrom financija kako bi razgovarali o um, pregledu programa za stabilnost prije nego što se uh, on podnosi komisiji. Također E, odbori za proračunski nadzor i za financije sastali su se sa povjerenikom Dombrovkisom i sa odborom za proračun kako bi razgovarali o VFO od 2021. do 2027. godine. U svibnju 2008. godine odbor se sastao sa predstavnicima Europske komisije kako bi razgovarali o izvješćima za pojedine zemlje i za preporukama za pojedine zemlje. Idući mjesec Idući mjesec e, ćemo se sastati sa gospodinom Carlosom Martinezom Mongejom iz Europske komisije kako bismo razgovarali o izvješću za Irsku. E, također se očekuje i redovita komunikacija sa savjetnikom za porezne pitanje u Irskoj. Dakle, Jako je važna i suradnja sa odborom za proračunska pitanja Europskog parlamenta. E, mi smo uključeni e, u blisku komunikaciju i nadamo se da će one svi u budućnosti nastaviti. Što se tiče nacionalnog proračunskog procesa, dakle, Europski semestar predstavlja važan okvir za e, formulaciju nacionalnog i postavljanje nacionalnog proračuna. Tijekom vremena sve više i više je parlament bio uključen u Europski semestar. Na primjer, pregled programa za stabilnost će ponovno biti predmet rasprave u parlamentu i u našem odboru. Redovito komuniciramo sa vijećem za fiskalno savjetovanje i e, također ti sastanci uključuju i razgovore o učinku europskih fiskalnih pravila na, irski proračunski proces. Europski semestar također stavlja veliki naglasak na kvalitetu proračunskih informacija koje se, koje se, koje sadržavaju dokumenti prije donošenja proračuna, kao što je, na primjer, ljetno, ljetna godišnja izjava, odnosno pregled, ekonomski pregled koji se donosi svakog ljeta. Naravno, postoji dovoljno manevarskog prostora za reformu i za poboljšanje i moj rad, kao i rad kolega iz odbora za proračunski nadzor, daje nam uvid u način na koji je Irska uključena u europski semestar. To je uglavnom imalo pozitivan učinak na irski postupak donošenja proračuna i to tako da se potakla parlamentarna rasprava i transparentnost. također bismo željeli to jest, želio bih naglasiti područja gdje bi se mogle dodatne poboljšanja unijeti. E, Na primjer, e, raspored europskog semestra ponekada e, ograničava parlament, proračunski proces u Irskoj. Dakle, mi smo prošle godine imali upravo takvu problematiku vezanu za kalendare. Naime, ured za, ured za, parlamentarni ured za proračun i vijeće za fiskalno savjetovanje naglašavaju da bi se ovim pitanjima trebalo pristupati sa dugoročnom perspektivom. Također je možda potrebna veća fleksibilnost kada je riječ o primjeni fiskalnih pravila, osobito kada e, je osobito kada se radi o osmišljavanju onoga što mi nazivamo rainy day fund, znači fond za crne dane. U svakom slučaju e, Želim e, primijetiti da postoje i područje gdje bi Irska mogla e, poboljšati svoje uključenje u europski semestar. Dakle, potrebno je veće sudjelovanje parlamenta kada je riječ o izvješću, kada je riječ o sastavljanju izvješća za pojedine zemlje i kada je riječ o sastavljanju preporuka. Hvala lijepo, predsjedatelju. Hvala lijepo. Također, želim zahvaliti svima govornicima na njihovim doprinosima i na izlaganju njihova mišljenja. I sada ću dati riječ supredsjedatelju današnjeg skupa, odnosno gospodinu Roberto Gualtieriju. Izvolite. Hvala lijepo. Započnemo s raspravom. Prvi govornik je gospodin fejler iz Njemačke koji predstavlja EPP. Klub zastupnika EPP-a. Hvala. Europski semestar uveden je kao mehanizam upozoravanja u vremenima krize i čuli smo da je to jedna posljedica, to se vidimo, jer je on se zatim u nastavku obnavljao, prerađivao i mijenjao. Gdje bismo bili da europski semestar ili prepreke po zemljama e, se provode ne samo 30 do 40%, nego više posto. Mislim da bismo došli i dalje nego što smo sada. No ipak činjenica je da ekonomski rast nije kod svih građana Unije jednak i ne dolazi do njih u jednakoj mjeri. Ovdje evo da istaknem Njemačku. Naime, mi smo prilično visoko eh, uspjeli se u ekonomskom razvoju koji se sada polako usporava. A s druge strane, eh, recimo mi imamo veliki nedostatak radne snage, do u drugim dijelovima Unije imamo veliku nezaposlenost, posebnice mladih sa velikim izazovima gdje e, zemlje ne smiju popuštati u svojim naporima reforma i upravo ciljane investicije za e, fiskalni e, fiskalnu zaštitni sloj su ključne. A još jedan predlog koji bih ovdje htio reći je da kohezijska sredstva trebaju biti uže povezana sa europskim semestrom, E, također da provedba nacionalnih strukturnih reformi e, se treba orijentirati prema e, preporukama po zemljama kako bi se stvorio jedan povoljan okvir za investicije u svim zemljama. Hvala. Thank you very... Hvala lijepo. Sada riječ ima gospodin Stanislavek iz Poljske koji predstavlja ECR. Dziękuję bardzo, szanowny panie przewodniczący. Hvala lijepo. Hvala lijepo predsjedatelju, poštovani kolege. Mislim da nitko ne sumnja u dobrobiti europskog semestra kad je riječ o europskoj ekonomiji. Imali smo sada već desetljeće iskustva i imamo dovoljene temelje za jednu širu raspravu o tome i o mjestu europskog semestra u novoj ekonomskoj situaciji koja nas čeka nakon 2020. godine. Ono na što bismo se trebali usredotočiti je sljedeće pitanje. Je li formula europskog semestra u stanju odgovoriti na izazove Europske unije kao cjeline, ali i izazove pojedinih država članica? Postavlja se pitanje je li postojeći sustav koji koordinira ekonomske politike, je li on optimalan? I ako jest, E, imamo li i e, također e, učinkovit sustav kompenzacija? Možda bismo trebali krenuti naprijed i pokušati poboljšati dobrobit Europske unije kao cjeline, a da istovremeno ne pogoršavamo situaciju pojedinih država članica. Sve je to vrlo osjetljivo i nije lagano, ali mislim da je naša uloga da postavljamo takva pitanja. Možda smo previše reaktivni, možda smo previše pasivni. Mi, primamo informacije koje dolaze od Europskog parlamenta i Europske komisije, a možda bismo trebali više raditi na vlastitim inicijativama, promicati vlastite inicijative koji će eh, poboljšati ovaj sustav. Možda je pravo vrijeme da odlučimo što želimo učiniti nakon 2020. godine. I možda bismo trebali osmisliti novi način dolaska do zajedničkog stajališta. Možda bi svaka rasprava trebala završiti nekom vrstom glasovanja. I sada razmišljam o rezolucijama koje su donesene, a ne temeljem zajedničkog konsenzusa. Da li to znači da bi te rezolucije trebale biti obvezujuće za sve? To je također pitanje za raspravu. Ali želim vas podsjetiti da Europska komisija, predsjednik Europske komisije, sve više i više govore o glatkom prijelazu sa jednoglasnog glasovanja na glasovanje kvalificiranom većinom, pogotovo kada se radi o pitanjima i o politikama koje se tiču čitave Europske unije. Naravno, treba imati na umu pritom i načelo supsidijarnosti. Želim vas također podsjetiti da je gospodin Pierre Moscovici, koji je prisutan ovdje, rekao da 50. godina Eh, jednoglasnost je imala smisla zato što smo u tom trenutku imali samo šest država članica. Sada se čini da je jednoglasno donošenje odluka nešto što je zastarjelo. I zaključno, sve smatram da bi se ova pitanja trebala biti predmetom rasprave, ali da bi ta rasprava bila konstruktivna moramo se dobro pripremiti. Zato predlažem sljedeće. Uz pomoć Rumunskog predsjedništva i Europskog parlamenta Možda bismo trebali uspostaviti radnu skupinu koja će analizirati rezultate rada naših, konferencija u posljednjih šest godina i možda bi trebala predložiti neke konkretne promjene. Hvala. Hvala lijepo. Pozdravljamo ovo što ste upravo rekli o glasovanju i odlučivanju dvotrećinskom većinom. Naravno, glasovanje kvalificiranom većinom, a možda glasovanje na ovakvoj vrsti foruma bi trebalo unaprijed pripremiti. A sada je sljedeći govornik gospodin Moris koji predstavlja GUE. Hvala lijepo. Mogu vam donijeti i iznijeti najnovije vijesti iz Grčke. E, dakle, prema Europskoj komisiji u Grčkoj se upravo događa jedna stopa rasta od 2,4%. Dakle, to su predviđanje za 2019. godinu, 2,4%. Dakle, dakle prije, kroz, nakon nekoliko godina krize, evo Grčka konačno ulazi a, u tendenciju rasta. Za 2021. godinu i za 2020 prvu godinu predviđaju se slične stope rasta. I predviđa se također e, smanjenje e, nezaposlenosti koja je u ovom trenutku još uvijek visoka. U istim tim predviđanjima komisije predviđa se e, usporavanje za euro, euro područje i to konkretno za njemačku, talijansku i francusku ekonomiju, što znači da moramo činiti više, da moramo raditi bolje kao članice europodručja kako bismo se suočili sa eventualnom krizom koja će se dogoditi zbog nesigurnosti velikih ekonomija i rata ekonomija, dakle komercijalnog, trgovinskog rata ekonomija. A u ovom smislu kada govorimo o trgovinskom ratu, mislim na trgovinski rat između SAD-a i Kine. Rumunjsko predsjedništvo. Jako je važno da rumunjsko predsjedništvo, Europski parlament i nacionalni parlamenti vrše pritisak kako bi se u konačnici zaključili pregovori o CF o višegodišnjem financijskom okviru za razdoblje od 2021. do 2027. godine. Mi se u glavnini slažemo, ali postoje neke države članice e, u vijeću koje otežavaju ovaj postupak. I to šteti ekonomiji. I pred pritiskom e, također nekih država članica nije dovršena bankarska unija zato što se pokušava e, pregovarati o trećem stupu, a to je treći stup je stup koji se odnosi na bankovne jamstva. Dakle, postoje neke vlade, a to su vlade Njemačke, Nizozemske, koje odbijaju e, dovršenje bankarske unije. Tu je i treće pitanje koje nas jako zanima, a to je, a e, to je fiskalitet, odnosno porezne, porezni status velikih internetskih divova kao što su Google, Amazon i tako dalje. Nezamislivo je da mala i srednja poduzeća, da mi umirovljenici i ostali plaćaju svoje poreze, a ti giganti internetskog svijeta ih ne, ih ne plaćaju. Dakle, moramo pronaći načine da se naplate porezi ovim velikim internetskim divovima i to je jedini način da se smanji jaz između bogatih i siromašnih i jaz između najbogatijih država članica i onih siromašnih. Dakle, jako je važna ta konvergencija. I smatram da je nezamislivo smanjivati kohezijske fondove i smanjiti proračun predviđen za kohezijske fondove u, narednih, u narednem programskom razdoblju i to za one ključne politike kao što su na primjer ZPP i tako dalje. Ovakva vrsta politike samo da je zapravo i snaži krajnju ljevicu u Europi koja želi kraj Europe. Hvala lijepo. Margarita Marquez iz Portugala koja predstavlja klub zastupnika SID-a. Ehm, Hvala lijepo predsjedatelju. Europski semestar je postao e, jako važna postupak, jako važan postupak koordinacije ekonomskih i fiskalnih politika. Europski semestar je postao nešto potpuno uobičajeno u internim postupcima država članica Europske unije. Vrlo često govorimo o tome koliko je nužno približiti Europsku uniju građanima. Često govorimo o tome kako je važno Evropsku uniju učiniti demokratskijom ali važno je da takvu vrstu diskursa koristimo i kada govorimo o konkretnim politikama. Moje pitanje je sljedeće. Do, do koje mjere Europski semestar može biti instrument za produbljenje demokracije u Europskoj uniji i instrument za približavanje Evropske unije građanima. Gospodine Dombrovski su. E, vi ste spomenuli e, tri čimbenika uspješnosti europskog semestra. E, govorili ste o komunikaciji sa nacionalnim parlamentima. No ja smatram da komunikacija nema dovoljno i smatram da je ta komunikacija slaba. Nacionalni parlamenti bi trebali imati snažniju i važniju ulogu u odvijanju europskog semestra. Gospođa Marijan Tisen nas je podsjetila da je europski semestar, dakle radi se o sustavu koordinacije ekonomskih politika, kao što je i sama rekla, no mi smo došli do zaključka da europski stup socijalnih prava je nešto što je važno, ali da tu postoji jedna jedna slaba dimenzija. Zapravo upravo je e, taj stup europskih e, socijalnih prava slaba karika u europskom semestru i to je ono što treba osnažiti u okviru europskog semestra. Nadalje, pred nama je Brexit. E sad, hoće li se dogoditi Hoće li uopće biti Brexit ili ćemo imati jednu blažu verziju ili težu verziju Brexita, to još uvijek ne znamo. Ali u svakom slučaju Brexit će utjecati na svakodnevni život građana. Dakle, postavlja se pitanje u kojoj mjeri je utjecaj Brexita uzet u obzir u europskim politikama i u kojoj mjeri je uzet u obzir u prioritetima europskih politika. Hvala. Adam, now. Hvala. Gospođa Higgins, Irska, Izvolite, nezavisna zastupnica. Zahvaljujem. E, već su drugi govorili o važnosti jačanja parlamentarnih glasova. Mislim da je Europski parlament donio rezoluciju o godišnjem pregledu rasta gdje se pozivalo na jaču javnu raspravu o tome i više preuzimanja odgovornosti, ali tu je potrebno i uloga za civilno društvo u ovom procesu. Irska je jedina, od zemalja, jedna, jedina zemlja koja je pokušala pilotski uvesti civilno društvo u postupak e, semestra, a to nažalost nije prošireno na način na koji je e, bilo potrebno. Ako želimo stvarno prihvaćanje semestra od strane cijelog društva, onda trebamo u cijelom društvu voditi raspravu o tome što je održivi razvoj, model razvoja i kako se semestar u to uklapa. Mnogi e, osjećaju i smatraju da se nije postignuta prava ravnoteža u proteklom semestru gdje su kratkoročni fiskalni ciljevi imali veći naglasak od dugoročnih ciljeva pametnog, inkluzivnog i održivog rasta, e, ali dobro, sada je to e, malo popravljeno, ali trebamo tu ravnotežu jačati. I kada pogledamo ovaj proces, važno je da ciljevi recimo održivog razvoja ili pariški ciljevi budu uključeni u semestar e, sa stvarnom snagom i da, na primjer, nemamo e, recimo veće trošenje na e, vojne, vojne ciljeve koji će slabiti jačanje dugoročnih ciljeva. Te na posljedku, što se tiče socijalnog stupa, nažalost u ovom trenutku u procesu semestra vidimo da ovaj scoreboard, odnosno semafor, E, nema e, usklađenost pokazatelja sa pravima. Naime, e, postoje određene izlike koje zemlje mogu koristiti kako bi rekle, a mi smo iznad prosjeka ili u prosjeku. Nama trebaju indikatori kvalitete koji će pokazivati kvalitetu rada, pokazatelji koji će govoriti o ulozi infrastrukture za skrb. Znači, smisleniji indikatori su ključni i na nacionalnoj razini i drugdje kako bismo mogli ranije ukazati na stvari kako se ne bi moralo toliko popravljati naknadno. Toliko, hvala. Thank you very much. Now, Hvala. Latvija, eh, SED, gospođa Pimenov, izvolite. I'm going to speak English. Uh, the most fashionable word during the European summit Hvala, ja ću govoriti engleski. Najključna e, riječ i najupotrebljavana e, riječ e, bila je upravo održivost. Naime, političari pomislim da su krivo obećali da će, da će veliki fondovi doći čim se uspostavi makroekonomska stabilnost no umjesto toga e, uzrokovala se e, stagniranje, e, egzodus građana, neodrživi rast. Ono što postoje sve jasnije je da iz dva razloga javne investicije trebaju imati prioritet. Naime, nacionalna gospodarstva trebaju javne investicije za javnu potražnju, a da se privuku privatne investicije, javne investicije trebaju voditi put. Strateške revizije fiskalnog pakta su također nužne, po mom mišljenju. Prvo, metodologija utvrđivanja strukturnog deficita je nešto što treba ponovno razmotriti, a ovo je teško uračunati kao varijablu i to može uzrokovati greške koje mogu koštati zemlje članice u budućnosti. Rješenje bi moglo biti da se e, strukturna ravnoteža e, promijeni ili neravnoteža sa e, vrijednosti izdataka koje lakše E, kontrolirati. A drugo, izračunavanje potencijalnog rasta iz toga strukturnog deficita treba se temeljiti na e, duljem razdoblju od dvije godine koje se koristi sada i treće, fleksibilnost pakta za stabilnost i rast treba proširiti, posebice izuzimajući nacionalno sufinanciranje e, strukturnih i investicijskih programa Europske unije iz izračuna proračunskog deficita. Thank you. Now Mr. Borghi, Italy ENF. Gospodin eh, Borghi, ENF, izvolite. Iz Italije. Hvala predsjedniče. Hvala važne kolege. Introductionary remark. Eh, words like... Eh, Čuo sam uvodnim izjavama riječi kao vjerodostojnost, preuzimanje odgovornosti ownership, ta vjerodostojnost i E, odgovornost trebaju biti pretvoreni u činjenice. A u uvodnim izjavama Italija je e, istaknuta kao zemlja koja nije sukladna i također evo tu se govori o zemljama sa pretjeranima makroekonomskom neuravnoteženosti i tu je navedena Italija na tom popisu. Ovi other document that you provide u ovom dokumentu također koji ste dali sa ovim pokazateljem e, za 2019. scoreboardom, vidimo da je istina zapravo znatno različita, jer od 15 parametara Italija je znatno ispod e, razine kršenja ovih pragova. E, Neki Neke zemlje imaju problema sa pet, tri ili četiri parametara, a mi samo nismo sukladni u dva parametra i ta dva parametra su dug, zaduživanje i nezaposlenost. Što se tiče... A to je upravo ono što je nam je nametnula Europska unija u smislu obveza. Jer mi smo bili e, krenuli prema daleko ispod praga e, duga dok nije došao Monti i počeo raditi ono što ste mu vi rekli da radi. A raise debt, a unemployment. A rezultat je bio rast duga i nezaposlenosti. Stoga bih volio da se dodaju u e, ovaj scoreboard dodatni e, pokazatelji. The country who pays and the country who a to su zemlje koje plaćaju i koje primaju novac iz internog proračuna Europske unije. Jer čudno je biti zemlja koja ispunjava većinu parametara i zemlja koja uplaćuje i uplaćivala je puno u Europsku uniju od samog početka, a koju sada izdvajaju predstavnici zemlje koji su neto primatelji europskog proračuna i koji su u puno goroj situaciji od Italije. Znači ovdje da bismo bili konzistentni i vjerodostojni, sve zemlje moraju biti, imati jednaki e, postupak, ali zapravo ako zemlja ima vladu e, koja se vama ne sviđa, onda smo mi negativci, a zemlje sa vladama koje vam se sviđaju mogu raditi što im se sviđa. If the country example, one uh, ako je recimo to zemlja povjerenika Moskovisije, Moskovisija oni mogu i prekoračiti onih 3% proračunskog e, deficita, mi to 10 godina, a nikome ništa. Ali Italija sa 2% deficitom BDP-a se izdvaja kao negativac. Dakle, ili će se to promijeniti na ovom parlamentu ili mi nemojte govoriti o vjerodostojnosti, konzistentnosti i dosljednosti te preuzimanju odgovornosti za ostvarenje. Hvala. E, slažem se e, sa onome što ste rekli e, o zastupnicima Europskog parlamenta na početku, no s ovim drugim E, stvarima ne mogu reći da se baš slažem, ali u svakom slučaju ovo pokazuje da ćemo imati živahnu raspravu i ja ću kasnije e, prokomentirati. Gospodin Ocis, Cipar, e, za klub zastupnika SID, izvolite. Αγαπητοί συνάδελφοι, η διαπίστωση ότι διαχρονικά έχουν επιτευχθεί ουσιαστικές βελτιώσεις. Zahvaljujem. E, ovo što je utvrđeno e, da e, je europski semestar doveo do poboljšanja, to je istina, a istina je i da postoji prostor za dalje poboljšanje u okviru evropskog semestra. Vremenski okvir možda nije najbolji, no važno je imati i voditi dalje konstruktivni dijalog gdje ćemo povezati i zainteresirane strane na nacionalnoj i europskoj razini. Ono što nas zabrinjava je ono što radi komisija. U izmenama semestra. Naime, tu se mijenjaju pozitivni e, aspekti e, financijske i fiskalne politike Europske unije u posljednje vrijeme. Naime, cilj e, komisije je osigurati da se zadrži mir među socijalnim partnerima u Europi. Mi u, na Cipru naravno želimo pošteni sustav oporezivanja i pošteni sustav oporezivanja i zanima nas i ideja e, koje iznosi komisija. Naime, e, ali ipak mislimo da bi se semestar i dalje trebao fokusirati na stvari e, koje ga se tiču, a to su strukturne politike i poboljšanje koordinacije između država članica. Također želim naglasiti da e, ključnu ulogu koju mogu igrati nacionalni parlamenti tijekom e, provedbe parlamentarne analize i nadzora u provedbi kohezijskih programa u zemljama članicama. A kako bi europski semestar imao više demokratske legitimnosti. Thank you. Now Mr. Martas from Greece GUE. Gospodin Martas, Grčka za GUE, izvolite. Hvala predsjedniče. Ήθελα να σημειώσω αρχικά ότι... Kao što ispravno rekla gospođa Tyson, e, Htio bih e, naglasiti na početku da mi u Grčkoj zapravo nismo veterani semestra jer smo mi e, jedni od zadnjih koji su se u to uključili. No, želim nešto reći iz druge perspektive koje, od one koje smo imali do sada. Ako pogledamo ono što se radi u okviru semestra, vidimo i čujemo kakve su intervencije, kakve su komentari izneseni. Pa je pitanje hoćemo li napraviti neku studiju, hoće li to e, biti temelj za izradu mišljenja, direktive ili uredbe. i što se događa u smislu dijaloga koji se vodi u e, posljednjem razdoblju. Ako nemamo neki takav e, cilj u vidu, mislim da bi komisija trebala razmisliti o tome da se stavi određeni dokument e, koji bi jasno pokazao kako izgleda stvarna situacija. Mislim da je to hitno e, i da po tom pitanju treba e, nešto brzo učiniti. Hvala, gospodin Sila Pereda, zastupnik Europskog parlamenta za SED. Izvolite. Obrigado, presidente. E, eu queria começar... Zahvaljujem, predsjedniče. Htio bih se priključiti onima koji su naglasili važnost e, interparlamentarnog dijaloga u europskom semestru. I također bih e, htio reći da naš e, rad se temelji na prijedlogu komisije koja je iznijela smjernice za ekonomske i proračunske politike, ovaj godišnji pregled, pregled rasta. Želim zahvaliti komisiji na prijedlogu. Mislim da je uravnotežen s ova tri stupa, naglašava važnost investicija. Zatim reformi, ne samo za poboljšanje produktivnosti, nego i inkluzije, socijalnog uključenja, te također proračunske konsolidacije. Mi u parlamentu već raspravljamo o ovim prijedlozima i naravno, <laughs> kao što je inače, činjenica naše se političke mišljenja razlikuju, no e, surađujemo zajedno u duhu kompromisa i suradnje. No, još jedna stvar tu bitna, a to je sljedeće. Gospodarstvo nekada i ekonomija mogu biti snažni, a vidimo da Italija trenutno ulazi u područje stagniranja, Njemačka također. Pa velika gospodarstva trebaju neki odgovor proračunske i financijske politike e, u ovom trenutku. No, znamo da sada monetarna politika razmišlja o koraku natrag. Ne pozivam ja sada na radikalnu promjenu proračunske politike, no u prijedlozima komisije postoji jedan cijeli niz poruka koje treba uzeti ozbiljno. Naime, potrebu ispravljanja investicijskog deficita, zatim poziv zemljama koje imaju proračuna u rastu da učine, e, novaca u proračunu da učine više za rast i veći rast, jer je to bitno e, da građani vide kada gledaju europsku proračunsku politiku da ona doista odgovara na izazove današnjice. Nadam se da će se to i učiniti. Zahvaljujem. Gospođa Kretu, Rumunjska SED, izvolite. Zahvaljujem. E, postoje tri ključna e, instrumenta intervencije na europskoj razini za postizanje E, ciljeva. Prvo, regulacijom, zajedničkim zakonodavstvom, zatim financiranjem putem proračuna i povezanim financijskim instrumentima i koordinacija nacionalnih politika u okviru europskog semestra. Politička koordinacija je najslabiji instrument, no on je e, mogao funkcionirati da je postojala i da postoji odgovarajuća politička volja a drugo, ona ista politička volja i e, proračunski kapacitet i proračunski način za provodbe politike te konzistentne i dosljedne preporuke. To su ključna pitanja koja treba riješiti. E, za sada smo uglavnom e, vidjeli neku vrstu formalnog odabravanja bez jasnih posljedica što se tiče načina i količine provedbe, Znači nije stvarno stvar samo političke volje jer e, vlada je predstavljaju različite kategorije političkih interesa i bave se vrlo konkretnim specifičnim realnostima i stvarnostima. Zemlje članice imaju različite dijagnoze za svoja društva, uspostavljaju različite prioritete na nacionalnoj razini. Ponekada e, Europska komisija predlaže, vijeće odobrava preporuke za pojedine zemlje, za istu zemlju članicu koja umjesto da ide prema konvergenciji ide u suprotnom smjeru i tako se međusobno potkopava. Kada je pitano službe komisije zašto taj e, e, nedosljednost, e, zapravo ispada da razne generacije su na čelu i upravljaju različitim glavnim upravama. No, mi ne želimo smjenu generacija, nego konzistentne politike. Naime, e, povezivanje preporuka za štednju iz DJ Finance, onih e, s preporukama za socijalne pitanja, na primjer, povjerenice Tyson i njezine e, i njezinog opće uprave. Znači, recimo, preporuke za financijske interese su provedena 85%, a one povezane sa obrazovanjem ili socijalnim e, politikama su postigle provedbu od samo 7% 2018. A negdje su prava postojeća već srezana. Znači trebamo e, biti svjesni tih e, poteškoća u koordinaciji, ali inače mnogi kažu da je Unija već odradila svoje dužnosti da je sad može slobodno umreti. To bi bila strašna šteta i opasnost. E, šteta jer e, ne smijemo zaboraviti koliko je mir i suradnja bila važna za postizanje današnjeg e, razine razvoja, opasnost zbog potkopavanja budućnosti Europske unije i zamjenjujući to ničime. No, sretni smo, što, barem što pokretanjem europskog semestra smo pokrenuli jači dijalog između europskih institucija i zemalja članica i između nas samih, što može biti dobar temelj za izgradnju boljih i konzistentnih politika za budućnost. Hvala. Now we have uh, Olga Zrihen. Olga Zrihen, predsjednica odbora za ekonomska pitanja odbora regije. Izvolite. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs. Predsjedatelju, dame i gospodo, poštovani kolege. Prije svega jedno veliko hvala što ste nas još e, jedanput pozvali na ovu konferenciju e, kako bismo ovdje predstavljali Europski gospodarski i socijalni odbor. E, izvješće koje će Europska komisija objaviti idući tjedan ukazuje nam na koji način su preporuke provedene posljednjih mjeseci. Ali opći osjećaj je sljedeće. Nakon krize, nakon krize strukturalne reforme su sve sporije i sporije, što se djelomično objašnjava manjkom uključenosti država članica. Mi smatramo da nije dovoljno napora uloženo da shvatimo zašto je tomu tako. Nismo pronašli učinkovit i efikasan odgovor. Jako je važno pronaći taj odgovor, osobito danas, zato što će to, ako pronađemo odgovor po povećati važnost europskog semestra. Nadalje, potreban nam je program potpore strukturalnim reformama. Europska komisija čini se da vjeruje da problem i stanje javnih financijska je takvo da to sprječava da se dade potpore onim socijalnim skupinama koje su na negativan način pogođene reformom. Odbor regija se ne slaže s time. Mi Smatramo da je jedan od glavnih razloga neprovođenja strukturalnih reformi a upravo taj što te preporuke e, sastavlja komisija nakon razgovora sa nacionalnim vladama koje u najvećem broju slučajeva ne uključuju dovoljno lokalne i regionalne vlasti u sve to. Naravno, postoje iznimke, a pritom mislim na savezne države i na neke druge države koje imaju dugu tradiciju partnerstava između različitih razina vlada, ali to nije svugdje slučaj. Dopustite mi da vam kažem sljedeće. Baš kao što je rekla Evropska komisija u svojoj komunikaciji o subsidijarnosti iz listopada 2018. godine, lokalne i regionalne vlasti nisu bilo kakve bilo kakvi sudionici, bilo kakvi akteri. Ne, oni su ti koji provode zakonodavstvo Europske unije u brojnim područjima. Osim toga, bolje nego bilo tko drugi, oni poznaju potrebe e, regija i e, lokalne razine i oni su ti koji e, provode najučinkovitiji razgovor sa građanima. Dakle, preporu, provođenje preporuka u partnerstvu sa različitim razinama vlada i to u vrlo ranoj fazi E, je nešto što će jako osnažiti provođenje tih preporuka i to će također omogućiti učinkovitost. A druga novost je naravno um, uže povezanost sa kohezijskim politikama. Preporuke po zemljama bave se investicijama, uključuju također ulaganja koje provodi službena politika i preporuke e, semestra za 2019. godinu doprinose definiranju opsega tih politika za za, godine koje nadolaze. Dakle, ova, ovo mora biti ograničeno europskom to s politikom ovog europskog semestra i jako je važno da se ova dva načela kojima se govore primjenjuje. Ako se to ne bude činilo, dovest će se u pitanje subsidijarnosti i sve manje će se provoditi reforme. U travnju odbor regija e, će usvojiti e, novo mišljenje o preporukama u europskom semestru i zatražit će od rumunskog predsjedništva Europskog vijeća da gradovi i regije budu spremni da dadu odgovor na reforme i to na fleksibilan način koji se od njih zahtijevaju. Hvala. Poljska ECR, gospodin Vroblevski. Povjerenici predsjedatelju. Doista vidimo puno koristi od europskog semestra, ali on ima i određenih nedostataka koji se najbolje vide pogledate li nezadovoljavajuću razinu smjernica i naputaka koje vijeće daje državama članicama. Razlog tome je nepostojanje učinkovitih mehanizama u državama članicama koji bi omogućili provedbu tih smjernica. Mislim da Takvu podršku treba uzeti u obzir kad se uspostavljaju nova pravila za kohezijsku politiku za novi višegodišnji financijski okvir za razdoblje od 2021. do 2027. A vrlo je važno i promicati dijalog između država članica i Europske komisije, međutim to se treba dogoditi prije nego što se e, izdaju ove smjernice, odnosno napuci za države članice. Vjerujem da bi to rezultiralo i boljom provedbom i primjedbom istih smjernica. Otvoreni smo za raspravu u pogledu poticaja za strukturne reforme o državama članicama. Vjerujemo međutim da rezultat toga ne bi trebalo biti slabljenje postojeće kohezijske politike koja je iznimno važna osobito želimo li uravnotežiti razinu infrastrukturne razvijenosti u Europi. Sad Italija, NF, gospodin Banjaj, izvolite. Hvala vam lijepa. Poštovane kolege, više govornika koji su naglasili činjenicu da bi europski semestar trebao biti koordinacijski mehanizam, što u biti e, osporavam i pitam se koja je svrha koordinacije naših politika? Je li to rast, prosperitet, e, deficit od 0% ili nešto drugo? Što se tiče e, koordinacijskih mehanizama, njihovi rezultati nisu potpuno uspješni. Usporedimo li um, rast eurozone sa rastom drugih većih blokova u svjetskom gospodarstvu. Mislimo da je to kod nas asimetrično i sjećam se više država od kojih se tražilo da režu javnu potrošnju. I tek eh, pokazatelji se uzimaju u obzir i eh, provedbeni mehanizmi eh, nisu potpuni. I možemo recimo e, spomenuti neke od pokazatelja e, na e, semaforu pokazatelja i europski semestar nije uvijek učinkovit financijski koordinacijski mehanizam europskih politika a mogao bi postati i prijetnja međunarodnoj koordinaciji gospodarske politike između recimo nas Evropljana i Sjedinjenih država koje izgleda ne trpe e, ovakav veliki deficit kao e, evropsko gospodarstvo. Pa bi prema tome rekao dvije konstruktivne stvari, od kojih je prva da u bližoj budućnosti Europa koordinaciju treba vrlo ozbiljno uzimati i fiskalna pravila bi trebala biti bolje oblikovana i smislenija eh, i u pogledu potencijalnih eh, ostvarenja i učinkovitosti samih mehanizama. Hvala lijepa. Hvala vama. Ande Melen, posljednja govornica za Evropsko gospodarsko i socijalno vijeće. Hvala predsjedatelju. Prije svega Zahvaljujem što Europskom gospodarskom i socijalnom odboru omogućavate da izrazi svoje mišljenje, a i to preko mene. Mi smo prije e, svega za 2019. godinu objavili e, svoje mišljenje dakle, o europskom e, semestru. Što, se, što postoji, od čega se sastoji to mišljenje? Prije svega mi dolazimo do zaključka da postoji nesigurnost na europskoj razini i na svjetskoj razini i da postoji potreba da se ponovno pokrene ekonomija s jedne strane zahvaljujući ulaganjima, s druge strane zahvaljujući povećanju produktivnosti. Ali isto tako treba smanjiti e, socijalne nejednakosti zahvaljujući Europskom stupu socijalnih prava e, koji bi trebao biti e, integralni dio dakle europskog semestra. Dakle to je nešto što trebamo dodati i nikako se ne smije zaboraviti. Također Trebalo bi naći način da se odgovori na klimatske izazove i to tako što će se dekarbonizirati gospodarstvo. Dakle, evropski semestar je za nas jako važan kako bi se uzeo u obzir općenito rast u Evropskoj uniji, održivi rast u Evropskoj uniji i svake godine želimo napraviti pregled takvog rasta. Još nekoliko stvari želim reći. Prije svega, jako je, jako je jasno, jako je no potpuno ste jasno e, da su e, socijalni, e, civilno društvo i svi socijalni partneri jako važni sugovornici u tom procesu zato što smo mi jako blizu terenu. A sad je tu još jedna stvar koju želim reći, a vezana je za strukturalne reforme. Mi zahtjevamo da strukturalne reforme budu bolje identificirane, da se njih razjasni. Zašto? Zato što između početnih ciljeva i onoga što konstatiramo na terenu ponekad postoji veliki jaz velika razlika. Ako uočimo te potrebe, ako ih razjasnimo, onda ćemo ih moći i procijeniti kako ne bismo ponovno počinili pogreške iz prošlosti ponovno u budućnosti. A također trebamo voditi računa o socijalnim aspektima i ti socijalni aspekti su sve e, prisutniji zbog sve većih nejednakosti u državama članicama i unutar država članica i odgovor na to se nalazi e, s jedne strane u podršci i povećanju plaća. Dakle, u nekim državama rast plaća je manji od rasta produktivnosti, što je naravno problematično, a da ne govorimo o rastu troškova života. Također ne smijemo zaboraviti e, da plaće e, predstavljaju podršku unutarnjoj potražnji, a samim time i pokretanju, ponovnom pokretanju ekonomije. Govorili smo također o stopi zapošljavanja koja je u porastu, ali tu trebamo biti jako oprezni kada je riječ o kvaliteti tih poslova, zato što 2017. godine Imali smo veći broj radnih mjesta i povećanje stope zaposlenosti, ali zahvaljujući ugovorima na kraće, na, na, kraće vrijeme. Dakle, moramo voditi računa kad, o sposobnostima pojedinih država da doprinose proračunu, a također moramo voditi računa o zdravim javnim politikama, o zdravim makroekonomskim politikama i moramo voditi računa o zlatnom pravilu koje će isključiti javne politike sa velikom socijalnom važnošću i vrijednošću od iza iz i procjena državnih politika. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Sad Možemo čuti prvo e, komentare gospodina Dombrovskisa, evropskog povjerenika. Hvala vam lijepa, poštovane kolege. E, doista određen broj pitanja je postavljen i da i dobili smo više komentara. Pa ću e, sad dati osvrt na neke. Prvo, što se tiče provedbe preporuka po državama i kako e, i koliko je to uspješno. Pogledamo li to e, na godišnjoj osnovi, provedba i nije tako e, učinkovita, jer naravno treba vremena, ali višegodišnji pregled će pokazati da je provedba puno bolja. Dakle, e, na taj način e, možemo se pitati na koji način ćemo poboljšati provedbu e, samih preporuka. Više je kolega spomenulo poveznicu između europskog semestra i financiranja Europske unije. Već za ovu godinu smo u izvješća po državama stavili aneks za prioritete e, za ulaganja za e, semestar i treba naglasiti da ne možemo iskopirati e, financiranje za semestar, međutim strukturni i investicijski fondovi su upravo i utemeljeni radi osiguravanja gospodarske konvergencije i e, mi svakako vjerujemo da ćemo na taj način postići određenu komplementarnost. Što se socijalne dimenzije tiče, kod europskog semestra u posljednjih nekoliko godina jača se e, socijalna dimenzija i e, također imamo socijalne pokazatelje i e, primjenu europskih Europskog stupa socijalnih prava, a u tom smislu prioritet je obrazovanje i na tome ćemo i dalje raditi da bismo, a tako stoji i u dokumentima o, ekonomsko, o europskom semestru i e, želimo ne samo rast, već inkluzivni rast da bismo se uspješno borili protiv siromaštva i nejednakosti što se odnose između ulaganja i fiskalnih pravila tiče, o tome se stalno raspravlja i e, ovaj saziv komisije već je 2015. govorio o komunikaciji i fleksibilnosti i e, načelo ulaganja smo naglasili kao i mogućnost odstupanja od fiskalnih e, ciljeva e, i e, sufinancirane na ulaganja i investicijsku klauzulu iz fiskalnih pravila više je država članica već koristilo. Što se tiče rezanja rashoda, E, i e, viškova po tekućem računu. Bilo je nekoliko država članica kojima se preporučilo da koriste postojeći dostupni fiskalni prostor da bi e, se riješila pitanja ulaganja poput Njemačke recimo još nekih država a koje e, su e, iskazale makroekonomsku neravnotežu i velike viškove po tekućem računu do 6% od BDP-a i sve ove čimbenike uzimamo u obzir i za europski semestar. Postavljena su i pitanja o e, fiskalnoj učinkovitosti u Italiji, e, spomenuti deficit od 2% BDP-a i nakon naših rasprava s e, talijanskim nadležnim tijelima je provedena proveden postupak smanjenja deficita i e, međutim postoje i dalje e, makroekonomski problemi. E, Italija ima drugi po veličini dug, a što se bankovnog sektora tiče, Italija ima loše kredite, najvišu razinu loših kredita i što znači da postoje makroekonomske neravnoteže koje se treba riješiti i planovi povećanja e, dakle e, ako se e, događa povećanje umjesto smanjenja smanjenje tog deficita doći će do rasta umjesto pada kamata i nije začudno da se u Italiji usporavanje osjeća više nego u drugim državama članicama i prema sadašnjim predviđanjima Italija je najsporije rastuće europsko gospodarstvo. I što se tiče e, drugih pitanja, važno je uključivanje nacionalnih parlamenta u europski semestar, a europski parlamentarni e, tjedan svakako je odličan format za naglašavanje potrebe uključivanja i veće uloge e, nacionalnih parlamenta s kojima redovno komuniciramo. Hvala lijepo predsjedatelju. Predsjednik e, Gualtieri me zamolio da budem kratka, pa će to i biti. Mislim da možemo reći da smo prošle godine uglavnom razmatrali što učiniti sa razdobljem nakon krize. To je bilo u središtu. Sada sve više i više pred nama gledamo budućnost. Puno stvari se mijenja, ljudi se boje budućnosti i ljudi gledaju prema nama i pitaju se što mi možemo učiniti vizavi promjena. E, to su također teme kojima se bavimo i koje uzimamo u razmatranje u okviru europskog semestra. Jasno da neću izlagati još jednu analizu, već ću pokušati odgovoriti na vaša pitanja. E, jako je važno da u području socijalne politike, zapošljavanja i tako dalje, e, da u tim područjima radimo zajedno. Mnogo nadležnosti u ovom području pripada državama članicama i regionalnim vlastima. Mislim da se ne, da ne trebamo trošiti vrijeme raz, raspetljavajući tko je za što odgovoran, već bismo trebali gledati što možemo zajedno učiniti. Upravo je to ono što radimo u okviru europskog semestra. A time se nadovezujem i na vaše opaske te na vaše pitanja. Naime, stup socijalnih plava i uključivanje stupa socijalnih prava je nešto što je jako važno. Kao što smo rekli, imamo jako puno preporuka za pojedine zemlje koje su vezane za socijalne pitanje nego što je to bilo u prethodnim godinama. I to je i prije početka ove komisije mi smo željeli da europski semestar bude što je više socijalno orijentiran. Pratili smo socijalni razvoj u državama članicama zahvaljujući tom skorbordu odnosno semaforu, ali i temeljem ciljeva za 2020. godinu, a uskoro će 2020. biti i iza nas, što znači da zajednički, zajedno moramo gledati što je pred nama i moramo osmisliti novi okvir koji će odgovarati ciljevima koji su pred nama ciljevima socijalnog razvoja za razdoblje od 2020. do 2030. godine. Slažem se da se strukturalni fondovi trebaju više koristiti da bi se provodile reforme koje su potrebne u državama članicama. Upravo to i činimo se novim e, preporukama za FVFO. Naime, tu postoji vrlo uska poveznica između e, preporuka i semestra te operativnih e, programa tako da oni budu više nego u prošlosti inspirirani preporukama za pojedine zemlje. Neki među vama Spomenuli su i da imamo veću stopu zaposlenosti nego što je to prije bio slučaj, čak veću nego ikada, ali naravno to ne znači da imamo kvalitetna radna mjesta i toga smo svjesni. Znamo da imamo jako puno ljudi koji rade na određeno radno vrijeme i to ne rade svi dobrovoljno. Ima sve više i više fleksibilnih ugovora i atipičnih ugovora. No to nije nešto pred čime zatvaramo oči. Upravo zato mi kao komisija, čim smo pokrenuli Europski stup socijalnih prava, odmah smo počeli i primjenjivati načela tog stupa kroz zakonodavne prijedloge. Jedan od tih zakonodavnih prijedloga je i naš prijedlog za transparentne i predvidljive radne uvjete koji će pružiti bolje radne uvjete i po prvi puta materijalna prava onim ljudima koji su e, koji, rade na temelju atipičnih radnih ugovora. Također smo dali prijedlog državama članicama vezano za pristup socijalnoj sigurnosti svima. Dakle, ne samo da ljudi imaju socijalno osiguranje kada su pokriveni ugovorom o radu, već i nakon istoka ugovora o radu. E, u našim preporukama smo veliki naglasak stavili i na plaće, osobito za neke države članice gdje postoji manevarskog prostora za povećanje plaća, a o tome govorimo i o godišnjem pregledu rasta ali kao što rekli smo plaća nije nešto o čemu se može razgovarati na europskoj razini već prije svega na nacionalnoj razini. E, željela sam biti kratka pa vam zahvaljujem predsjedatelju. Hvala lijepo. Ovo je bila jako zanimljiva rasprava i nadam se da ćemo a, tako nastaviti i sutra. Mislim da se svi slažemo da s jedne strane europski semestar je važan, ključan, i da, ali i da nije u potpunosti zadovoljavajuće. To nije iznenađujuće jer koordinacija nacionalnih ekonomskih politika bez jasnih nadležnosti koje definiraju ugovori je nešto što je samo po sebi veoma izazovno da savezne države ne moraju tako nešto provoditi zato što oni imaju savezne proračune. Dakle, kod njih je situacija nešto jednostavnija. S druge strane, moram reći da ako pogledamo konkretno kako je semestar funkcionirao ovih godina, ja mislim da je dobro funkcionirao. A kada kažem funkcionirao, ne mislim nužno na donošenje dobrih rezultata, već mislim na donošenje bolje i snažnije razine koordinacije. Ja osobno mislim da od 2012. do 2014. godine proračunski nadzor i koordinacija ekonomskih politika su uspjeli u tome da se osigura optimalna, ali svakako bolja ekonomska politika. Zatim smo imali koncept strukturalnih reformi. Zatim smo posljednjih e, godina tijekom ove komisije, dakle sa uvođenjem fleksibilnosti, sa, proširenjem opsega strukturalnih reformi i sa snažnijom integracijom socijalne dimenzije, dakle u, tim, ovim godinama e, imali, smo imali smo veću uravnoteženost e, između fiskalne politike, i ekonomske politike, dobili smo sve skupa bolje rezultate. I mislim da ne bismo nikoga trebali promatrati kao negativce ili pozitivce. Kao što znate, gospodine Bolgi, ne radi se o tome da tražimo apsolutnu razinu deficita, već se radi o tome da vidimo koje promjene donosi novi proračun. I sada, zahvaljujući fleksibilnosti, fleksibilnosti a ovo se odnosi na Italiju, mi imamo jednu bolju situaciju u Italiji Italija ostaje i dalje problematična država, ali zahvaljujući fleksibilnosti ne smatra se da je u postupku prekomjernog deficita. Dakle, ja smatram da je samo po sebi to jako pozitivan ishod. Iako, naravno, ima jako puno kritika koje se mogu iznijeti vezano za strukturu proračuna, ali to je interna rasprava. Dakle, nezadovoljavajuća dimenzija europskog semestra ostaje i dalje značajna. Evo, prije svega, makroekonomska neravnoteža bi se trebalo ozbiljnije shvaćati. Naravno, ona ima slabiji, pravni temelj, ali i to se treba uzeti u razmatranje. Dakle, ako u budućnosti imate višak, onda je to pitanje koje treba razmotriti. Nadalje, trebali bismo imati više kapaciteta za agregatno fiskalno stanje. Dakle, paradoksalno, došli smo od ovog rezultata zato što je izvorno komisija zatražila da se ta, ta fiskalna zaštita ponovno izgradi. A sada idemo prema ekspanzionističkom fiskalnom stanju, što je prekladnije zato što smo imali usporavanje ekonomije ali do toga je došlo kao rezultat e, pojedinih e, pregovora, a ne možemo e, govoriti o sveukupnom kapacitetu Europske unije. Dakle, tu ima jako puno prostora za poboljšanje. I treće, trebali bismo imati jednostavnija pravila. I veselimo se novom ciklusu reformi koje je komisija najavila za iduću godinu. Četvrto, mi, a meni se to čini ključnom dimenzijom, nama je potrebna potreba nam je snažni fiskalni kapacitet europodručja. Mi naime nikada nećemo doći do optimalne dimenzije koordinacije nacionalnih politika i nacionalnih proračuna. Dakle, pravi i pravi instrument bi u ovom smislu bilo raspolagati pravim fiskalnim kapacitetom. I također moramo imati tu funkciju stabiliziranja koju napokon komisija predlaže. I meni se ona čini nužnom kako bismo dovršili našu ekonomsku i monetarnu uniju. Peto, u potpunosti se slažem sa Marijan Tyson. Mi bismo trebali imati snažniju integraciju socijalnog stupa u ovaj semestar. Ja mislim da je komisija jako puno učinila u tom smislu, ali treba učiniti više kako bi se uključio stup socijalnih prava u europski semestar. I napokon mnoge kolege su govorile o demokratizaciji ovog procesa. Ja mislim da je to doista ključno. To jest izazov jer naime ova konferencija nije tu da bismo mjerili težinu država, proračuna i tako dalje, ali u svakom slučaju trebalo bi poboljšati suradnju između nacionalnih parlamenta, Europskog parlamenta i drugih institucija. To je ključni temelj kako bismo izgradili zajedničku kulturu kako bismo imali svjesnost da smo u istom brodu i da da se moramo koordinirati i da moramo koordinirati europsku razinu i nacionalnu razinu kada je riječ o prioritetima koje želimo, koje želimo ostvariti. Dakle, u tom smislu ova konferencija je jako važna. I ja zahvaljujem svima na doprinosima i veselim se sutrašnjoj raspravi kada ćemo nastaviti raditi, a možda čak i u jednoj življoj atmosferi. Možda ćemo se i više međusobno konfrontirati kako bismo dali taj jedan demokratski impuls europskom semestru te dovršenju Europske monetarne i e, gospodarske unije. I naravno moramo uzeti u obzir činjenicu da se sa sporim rastom treba nositi, da je to, da je izazov koji je pred nama. I još jedan svima Zahvaljujem. A sada ću dati eh, eh, riječ svojoj eh, supredsjedateljici za nekoliko završnih opaske. Hvala lijepo. Ja bih zaključno govorila na svom jeziku. Hvala lijepo. Ja bih željela zahvaliti svim zastupnicima parlamenta, Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenta. i naravno i govornicima sa moje lijeve i desne strane. Mislim da u svim zemljama postoji čitav niz pitanja koji su uzrok frustracija, čitav niz problema koji nas čine nezadovoljnima, ali e, sve se to može privazeći, sve se to može riješiti. Evo čak i u mojoj zemlji, u Rumunjskoj, Događaju se neke stvari koje su uzrok problema, ali smatram da se to može riješiti zahvaljujući suradnji i timskom radu. I to je ono što nam je doista potrebno. Mi u Rumunjskoj želimo nastaviti raditi na kohezijskoj politici, to nam je jako važno pitanje. Onda tu je naravno pitanje europskog semestra. Dakle, ulaganja su ključ ključna tema za nas. To je nešto na čemu ćemo raditi i na čemu ćemo staviti naglasak tijekom našeg predsjedanja. Dakle, ulaganje se moraju nastaviti i moraju doticati, a ne samo u Rumunjsku, već u sve države članice. Još jedan puta e, željela bih najtoplije zahvaliti svima zastupnicima na njihovu doprinosu, na svim zanimljivim opaskama. I Želim vam također ugodnu večer i veselim se našem sutrašnjem radu. Nadam se da ćete biti puni energije i da ćete doprinijeti još jednoj veoma živahnoj raspravi. Samo tehnička opaska. Dakle, mi ćemo sada imati tri paralelne sastanka. Sastanci Ekona u PHS 03 50. Eh, zatim eh, budžet u Jan 6Q2. Jesu svoje. Svaki svoje.